svaki novčić kako bi mogla osigurati više sredstava za razvoj. Dakle, mi želimo e, osigurati tih 0,7% za neke države u Europskoj uniji, a Švedska daje 1%. E, mi moramo odrediti naše prioritete, pogotovo kad je riječ o proračunu e, koji će biti ambiciozan ali i uravnotežen. Moramo sve više surađivati kako bismo ojačali borbu za ljudska prava i također moramo se e, suočiti sa E, svim zapravo e, problemima s kojima će se suočava civilno društvo. Moramo osigurati bolja prava za žene, za reproduktivna prava i također za e, moramo osigurati veća ulaganja i za klimu. Smatramo da je to jedno od temeljnih pitanja za naše razdoblje. Ne možemo napraviti korake prema unatrag kada je sve više kriza na svijetu i kada sve više osoba bježi. Sad ću zaključiti. Treba nam još samo deset godina da konkretiziramo ciljeve od održivog razvoja, ono što sad odredimo kao prioritete, u ovom trenutku moglo bi biti odlučujuće. Hvala. Hvala lijepa. Kolega Hovat ima sljedeći riječ. Hvala, gospođo predsjednice. Dva prioriteta iz proračuna za 2020. što se tiče ovog dijela doma e, su budućnost mladih i klimatske promjene koji su hitna stvar. Nisu političari ti, nego su inženjeri i znanstvenici oni koji će omogućiti da pređemo na e, ekonomiju koja nije zasnovana na ugljiku. Da bi to mogli napraviti moramo im dati alate naša ulaganja u istraživanje i razvoj su ti alati i moramo ih e, izoštriti ovim proračunom. U momentu kada promjene na planu ekonomije zaista utječu teško na mlade, zaista je glupo da smanjujemo e, sredstva koja ulažemo u smanjenje nezaposlenosti mladih, e, zato što je to rak rana mnogih zemalja i pristup vijeća je zaista nekoherentan jer e, same svoje prioritete rušimo. Proračun Unije je samo jedan mali dijelić e, javne potrošnje, ali velike brojke omogućuju tome da Europska unija se suoči, kad se sve to zbroji, e, da se suočimo sa svim problemima i to nije ograničeno granicama. Sada imamo slobodno javljanje za riječ. Evo imamo dva govornika, oba će govoriti riječ e, kolega Mavrides je prvi. Izvolite. Zahvaljujem predsjedateljice. Jutros na Europskom pravu za e, e, na, sudu za ljudska prava Povjerenik za ljudska prava je za Tursku rekao sljedeće. Postoji sustavna nesposobnost da se osigura neovisno sudstvo e, koji se danas koristi kao instrument Erdoanovog režima. Danas smo u ovom parlamentu govorili o vanjskim uplitanjima. Da, isti taj režim na koji je ukazao znači povjerenik e, Vijeća Europe e, kada je riječ o Turskoj je također spomenuo i da mnoge države, da mnoge znači države članice Europske unije kao što su recimo Bugarske se ispričavaju odnosno e, pronalaze opravdanje u tome na način da kažu da svako ima pravo na religijske slobode. E, ja sam siguran da kada bi građani Europske unije mogli izraziti svoje mišljenje, ja sam siguran da sigurno ne bi htjeli financirati e, takve vrste aktivnosti koje se odvijaju u Turskoj. Hvala.

Hvala lijepa. Ovaj kontinent e, e, e, duguje mnogo Sjedinjenim državama i NATO-u, naročito NATO-u. Mnogo sam čuo o dodjeljivanju u proračunu u VFO-u, sljedećem VFO-u. U tim dodjelama imamo cifru od 21 milijarde za obalnu i e, graničnu e, stražu. E, mislim da je to nevjerojatno u trenutku kad e, svaka europska zemlja e, uz iznimku Ujedinje Kraljevine i Grčke ne ispunjavaju svoje obveze prema NATO-u. Mislim da tu trebamo nešto učiniti u ovoj instituciji. Moramo davati doprinos koji dugujemo NATO-u jer je to ona snaga koja nas brani Hvala lijepa. E, sada dolazimo do ministra Tilikajnena koji će govoriti u ime vijeća. Gospođo predsjednice, e, uvaženi zastupnici i zastupnice. Ja vam zahvaljujem na ovoj zanimljivoj i plodnoj e, raspravi. E, mnogo toga sam zabilježio. Današnja rasprava pokazuje da imamo e, razlika u gledanjima, ali svi imamo isti cilj da dademo jaki proračun za 2020. godinu. Sada ću e, pričakati vaše stajalištu, e, stajalište o proračunu i to će biti startna točka za naše pregovore. Mi znamo da možemo računati na komisiju da bude pošteni posrednik koji će e, nadići ovaj jaz između nas, razlike između nas, između vijeća i parlamenta. E, Europa e, traži proračun koji će odgovoriti e, onome što trebaju građani Mm, ali istovremeno moramo uzeti obzir da što više poštedimo porezne obveznike. E, u svu posvećenost Europskog parlamenta, komisije i našu posvećenost i angažman da ćemo moći pravovremeno doći do sporazuma. Zahvaljujem još jednom na pažnji i suradnji. Hvala lijepa gospodine ministre Tilikajnen. Time je rasprava zaključena. Dolazimo na sljedeću točku dnevnog reda, izjave e, vijeća i komisije, važnost sjećanja na e, prošlost za budućnost Europe. Gospođa Tuporajnen ima riječ za vijeće. E, dobrodošli, gospođo ministrice. Izvolite, imate riječ. Hvala lijepa, gospođo predsjednice. Uvaženi zastupnici, tema naše rasprave zapravo nas poziva na razmišljanje o tome što možemo naučiti iz e, prošlosti. Autoritarni, i totalitarni režimi u Europi su mračna, mračno poglavlje u povijesti našeg kontinenta. Sjećanje. Ne radi se samo o tome da se sjećamo nečega, radi se o tome da se održava to sjećanje živim, tako da E, ne dopustimo sami sebi da smetnemo suma užase koji su se dogodili u prošlosti. Ako zaista želimo shvatiti sadašnjost i uobličiti dobru budućnost, shvaćanje i svijest o prošlosti su od ključne važnosti. Španjolski e, filozof jedan je rekao, oni koji se e, ne mogu sjetiti prošlosti su osuđeni na to da ju ponavljaju. Europa se zasniva na zajedničkim vrijednostima, poštivanju ljudskog digniteta, slobodi, demokraciji, jednakosti, vladavini prava i poštivanju ljudskih prava. Te vrijednosti su kamen temeljaca demokratskih društava i e, temelj na kojem je izgrađen naš europski projekt. Naše, e, naše zajedničke vrijednosti su omogućile da imamo najdulji vremenski period e, mira u Europi. Nažalost, e, na svu sreću e, mladi nisu trpjeli pod e, totalitarnim režimima, ali sada postoji opasnost da uzimaju zdravo zagotovite naše vrijednosti. Kao što znamo, podhranjivanje i podržavanje naših zajedničkih vrijednosti, posebno vladavine prava, su jedan od najvažnijih prioriteta našeg predsjedavanja. Poštivanje demokracije, temeljnih prava i pravne države imaju snažnu simboličku vrijednost. Oni su također ključni kako bi naša društva mogla funkcionirati na pravi način i politike Europske unije. Te zajedničke vrijednosti pripadaju svima i svi iz njih izvlačimo korist. Naš, naš osjećaj je da bismo trebali više uključiti građani civilno društvo kako bismo imali tu uniju vrijednosti za sve. Ovdje e, na umu imam vrt preljepo cvijeće, preljepo drveće, e, kao što je Robert Gegen, e, američki povjesničar, rekao, u organiziranim društvima koji se zasnivaju na pravnoj državi, e, vidimo vrt. To je prirodni poredak, odnosno prirodni poredak po njemu je džungla. I baš kao i vrt, pravna država treba stalnu pozornost, inače opet obraste i pretvori se u džuglu. To što netko možda ne zna odakle e, je nastala ova unija omogućava manipulaciju i također građani e, ne mogu uobličavati mišljenja o onome što Unija čini. S druge strane, ako znamo raznolikost, e, nasljeđe, zajedništvo između država članica omogućava da građani razumiju što se događa da se međusobno razumiju i onda osjećaju tu prispadnost. Prošle godine je predsjedništvo u Helsinkiju organiziralo jednu konferenciju o tome kako da se poveća otpornost e, Europske unije, kako bi se podržavala pravna država i temeljna prava. I svi e, sudionici su se složili da nedostaci u poštivanju naših zajedničkih e, vrijednosti čine našu uniju ranjivijom kako prema van, tako i prema unutra. Danas se suočavamo sa cijelim nizom izazova koje naše otvoreno društvo izlažu riziku kroz ksenofobiju, nacionalizam, dezinformacije ili nasilnu radikalizaciju, da navedem samo neke od tih prijetnji. Moramo se sjetiti kako ne bismo se e, prepustili populizmu koji nam daju jednostavna rješenja za kompleksne probleme ne samo da ta obećenja e, ne mogu biti ispunjena, nego ona diskreditiraju naše demokratske institucije. Šteta koju populizam nanosi našem e, društvu e, pokazuje se po tome što populisti dijele naša društva jer vjeruju onu podjeli pa vladaj. Oni izmišljaju neprijatelje i na taj način se podriva demokratska rasprava i tu radikalizam onda hvata korijena. Svi moramo raditi na tome da se netolerancija, rasizam i ksenofobija e, umanje, iskorijene. Dame i gospodo, Europa je već platila veliku cijenu za te fenomene u prošlosti. Iskustvo dva svjetska rata su, nas je naučilo da se ne fokusiramo na različitosti, nego da gledamo što to imamo zajedničko. Naša društva već nekoliko generacija E, uče e, svim vrijednostima tolerancije i inkluzivnosti. Ne smijemo zaboraviti važnu ulogu obrazovanja i toga da moramo naučiti našu djecu da budu medijski pismeni, tolerantni, da kritički razmišljaju i da znaju kako rješavati sukobe na miran način. Na kraju ću samo naglasiti da europljani trebaju pamtiti svoju povijest kako bi mogli nešto naučiti iz nje, kako ne bi ponovili E, naše pogreške u obličavanju Europe budućnosti. Naša uloga u zaštiti zajedničkih vrijednosti je zapravo naša uloga u zaštiti temelja e, mira, sigurnosti, stabilnosti, demokracije i prosperiteta koji počivaju na europskoj integraciji. Također omogućavamo i otporniju i održiviju uniju jer kao što smo rekli to je naš moto e, održiva Europa, održiva budućnost. To je ono što mi želimo staviti u nasljeđe budućim generacijama. Puno vam hvala na ovoj raspravi koja je jako aktualna i hvala na pozornosti. Hvala lijepa. E, dolazimo do komisije. Povjerenik Avramopoulos ima riječ. Izvolite. Hvala gospođo predsjednice, uvaženi zastupnici, dragi kolege. Zaista mi je jako drago da ova rasprava je zakazana zato što nema boljeg trenutka da se rasprava o važnosti razmatranja naše zajedničke povijesti kako bismo osmislili našu zajedničku e, budućnost. Prije i nakon europskih izbora mnogo se raspravljalo o tome što je to zapravo Europska unija i što taj koncept zapravo znači za naše građane. Europska unija nije samo koncept, u tome je stvar. To je najveća i najopipljivija politička, pravna, ekonomska, socijalna, socijalni projekt koji definira naše živote iz dana u dan. Ako danas možete slobodno prelaziti granice, ako možete u inozemstvu zvati za, po istoj cijeni kao da ste kod kuće, ako možete studirati na sveučilištu drugoj državi članici, i onda ako se vaša diploma priznaje u vašoj zemlji i u drugim zemljama, to je zato što vam je to omogućila Europska unija. Kako bismo zaista e, mogli cijeniti e, te šanse i tu te slobode, moramo znati odakle one dolaze. Moramo se stalno sjećati. Jer e, ta dostignuća nisu nam pala s neba. Za njih smo se teško borili i platili visoku cijenu. Ove godine slavimo 30 e, godišnjicu pada Berlinskog zida. I više od 60 godina je prošlo od e, uspostave e, temelja našeg zajedničkog tržišta koje je izgrađeno na pepelu koji je prekrio naš kontinent e, kao posljedica onoga što se dogodilo prije 80 godina i koje je zatvorilo jedno mračno poglavlje u našoj povijesti. Potpisivanje e, pakta Ribbentrop-Molotov e, kojim je podijeljen naš kontinent i koji je doveo do patnji mnogih europljana pod totalitarnim režimima. Danas uživamo u tim lijepim stvarima kao što su e, putovanje bez granica, imamo prava, e, pravo da prosvjedujemo, možemo se baviti bilo kojom profesijom, možemo živjeti i raditi gdje god želimo. Ta prava i slobode su zarađeni i dani su nam zahvaljujući žrtvama prethodnih generacija koji su vlastitim očima vidjeli razaranja koja je sa sobom e, dovela su dva svjetska rata i koji su trpjeli užasne posljedice tih ratova. Ne smijemo zaboraviti da mi koji smo odrasli u Europskoj uniji kako je vidimo i znamo danas, da smo mi jedina generacija koja nije iskusila rat. Moramo i dalje e, odavati priznanje borbi naših prethodnika, naših predaka i moramo također cijeniti vrijednost ovih e, temeljnih vrijednosti na kojima se zasniva Europska unija i demokraciji, zato što to nikad ne smijemo uzeti zdravo za gotovo. Nedavno je nekoliko izazova bacilo sjenu na Europu. Financijska kriza, migracija, terorizam, kampanje, dezinformacije koje su utjecale na naše izbore, Brexit i još neki drugi naši građani imaju razliku za zabrinutost. I nažalost e, ti izazovi su e, omogućili populistima da e, postignu veći uspjeh jer oni tvrde da oni mogu to riješiti. To je jako naivno, to je jedan opasan pristup. Ako smo jednu stvar naučili iz prošlosti i bliske i daljnje prošlosti jest da se s takvim izazovima možemo boriti samo zajedno sa međusobnim povjerenjem. Europska unija nije izgrađena u izolaciji. Nije to e, mi protiv svih. To nije ideja e, preživljavaju samo najjači. Ne, ona je zasnovana na solidarnosti, na zajedničkom radu, na podjeli odgovornosti, i na brizi i zaštiti onih koji su najslabiji, najranjiviji. Sada više nego ikad se moramo sjetiti lekcija iz prošlosti. Jer ako ignoriramo e, povijest, onda ćemo moći ponoviti e, te greške. Upravo zato trebamo poticati aktivnosti koje e, tu e, to sjećanje na prošlost e, održavaju živim, a omogućuju nam također da iz te prošlosti idemo nazad, to jest naprijed u budućnost. Dakle, mi možemo biti i europljani i patrioti u isto vrijeme. Zato uvijek trebamo pokušavati pružiti ruku drugima i prihvatiti raznolikost kao nešto pozitivno. Samo kroz zajedničko europsko djelovanje možemo se sa tim bojaznima i sa tim izazovima nositi i možemo održati i ojačati našu kuću, europsku kuću. Ali nije nužno da vlade to potiču. Mi želimo osnažiti građane i civilno društvo da i oni također se uključe u to. Europska komisija je zaista tu utirala put kroz svoj e, program Europa za građane koja promiče mir, vrijednosti Europske unije i dobrobit e, i prosperitet za sve. Po prvi puta je e, to pokrenuto 2004. Cilj je bio da se građanima približi Europska unija. Imamo sredstva za projekte na terenu kroz koje građani mogu razmisliti o prošlosti i sudjelovati u oblikovanju budućnosti. Sjećanje kao jedan od aspekata ovog programa podržava inicijative kojima je svrha suočavanje sa posljedicama totalitarnih režima i da se na neki način obilježe referentne točke u našoj povijesti. Važno je to sjećanje, zajednička povijest i naše vrijednosti Europske unije. To je od ključne važnosti. Projekti koji potiču toleranciju, međusobno razumijevanje, e, interkulturalni dijalog i pomirenje kao način da se odmaknemo od prošlosti i izgradimo budućnost. Oko 100.000 građana svake godine uključeno u te projekte europskog sjećanja. 2019. imali smo 45 projekata europskog sjećanja koji su dobili ukupno 3 milijuna eura financijske potpore ti odabrani projekti će se baviti prioritetima kao što su civilno društvo i sudjelovanje građana u totalitarnim društvima, antisemitizam, e, rasizam prema e, Romima, e, homofobija i tako dalje, demokratska tranzicija, pristup Europskoj uniji. Također će poslužiti da se napravi komemoracija za ključne elemente u povijesti Europske unije kao što je, na primjer, e, mirovni sporazum koji je priveo kraju Prvi svjetski e, rak, rat, također e, memorial Šoah. Zahvaljujući ovom našem programu Europa za građane, zaista imamo tu jednu referentnu mrežu za holokaust i druge genocide. I preko 250 građana posjeti taj memorial godišnje. I mi zaista želimo povezati građane. Primjerice, početkom travnja ove godine smo e, pod mojim pokroviteljstvom imali e, jednu manifestaciju Povijest definira našu budućnost. Preko 300 e, sudionika je tamo bilo povjerenica Jurova i ja smo razgovarali s njima o različitim temama koje su ključne za građane i omogućuju im da se uključe u Europu. Jedna od njih je raznolikost e, sjećanja u Europskoj uniji. Neke države članice su prošle kroz specifičnosti, imali su kolonijalizam ili totalitarne režime. Dakle, nema jednog instrumenta koji će e, omogućiti, koji će riješiti sve probleme za svaku zajednicu, za svako društvo, ali pitanje je kako možemo pomiriti te naša sjećanja, kako možemo na toj raznolikosti nešto izgraditi i to pretvoriti u nešto pozitivno za daljnju izgradnju Europske unije. Ja sam siguran da izgradnja tog povjerenja će i dalje biti ključna. 2018. E, smo predložili e, novi financijski instrument, e, fond za pravdu i jednakosti prava i tu će također se izdvojiti sredstva za programe koji se odnose na sjećanje. I također ćemo nastaviti sve projekte koji su osmišljeni u okviru ovog programa E, Europa za građane. I siguran sam da ćemo moći štititi i prava naših građana i vrijednosti Europske unije kroz to da ih sve angažiramo u svim aspektima njihovih života te da ih na taj način omogućimo da sudjeluju u izgradnji konsolidaciji još bliskije Europe, još čvršće Europe. Komisija i ja e, smo odlučni da i dalje vodimo politiku vrijednosti i povijesne odgovornosti jer jedino na taj način svi e, europljani, svi europski vođe, svi europski građani mogu raditi zajedno na temeljima iz prošlosti za našu zajedničku budućnost. Hvala vam na pozornosti i rado ću slušati ovu raspravu koja će siguran sam biti jako zanimljiva. Hvala lijepa povjereniče. Sada počinemo raspravu. E, imamo kolegicu Juknevićenije. E, hvala, govorit ću litvanski. E, i i Su dozvolili komunistima da si podjele Europu. Došlo je do ratova E, došlo je do deportacija. E, ja sam e, rođen u okupiranoj Litvi. Nikad nisam mislio da ću postati članom parlamenta. Moja povijest pokazuje da proširenje Europe, Europske unije je nadišlo linije razgraničenja Evo, danas još uvijek osjećamo e, posljedice onog pakta. E, Krem nastoji opet prigrabiti dijelove Ukrajine, jer Rusija je glavna žrtva ovog pakta a e, Kremlj još uvijek potpiruje i podržava kult staljinizma. Ona vodi informacijski rat Povijest je postala instrumentom laži. Europska unija je nastala kao odgovor na tragediju drugog svjetskog rata i zbog toga e, moramo govoriti o budućnosti kako se povijest ne bi ponovila i kako bi ove granice nestale zauvijek. Nikada više ovi događaji. Hvala. Gosp... E, kolega brinkević Gospođo ministrice, dragi kolege i kolegice, sjećanje na povijest je osnova europskog identiteta i nacionalnog identiteta. Kao evropljani mi svi imamo zajedničku evropsku povijest. Povijest koja je poznavala ratove, milijune žrtava, e, e, nacistički, fašistički režim Eh, okupatori su uvijek nastojali zbrisati sjećanje na povijesti i nacionalni identitet okupiranih zemalja. Ja dolazim iz zemlje u kojoj je došlo do deportacija eh, gulaga u Sibiriji, u Sibiru i tako dalje. Eh, danas se sjećamo povijesti ali to nas podsjeća da se moramo boriti protiv svih e, pojava fašizma i rasizma. Moramo se boriti protiv svih vrsta propagande i protiv svakog oblika netolerancije i mržnje. Ovaj dan sjećanja mora postati vidljiviji kako bismo se e, podsjetili koju smo cijenu platili za slobodu e, i demokraciju. Dragi kolege i kolegice, snažni smo samo ujedinjeni. E, ovo sjećanje na prošlost moramo prenijeti i na buduće generacije. To je naša zadaća. Idemo dalje. Renew Europe, gospodin Mihal Šimečka. Hvala lijepa. Hvala povjereniče što ste ovdje. Nema budućnosti za Europu e, bez svjesnosti o najtamnijih e, trenutaka povijesti. Ribbentrop-Molotov, taj sporazum je jedan od najmračnijih trenutaka u, toj našoj zajedničkoj po, povijesti. Mm, taj su sporazum zaključili e, totalitarni režimi. E, moramo se sjetiti žrtava, ali i heroja koji su se borili protiv diktatura. E, ali današnja situacija je na tu situaciju zahvaljujemo reakciji na ove tragične doga, događaje ovo nam govori e, o našem identitetu, o identitetu građana Evropske unije. To je jedino političko tijelo koje se ne definira e, opozicijom drugim zemljama, već e, se karakterizira suradnjom i povjerenjem. Imamo zajedničku povijest, bolna sjećanja na totalitarizam, E, e, dijeli i istočna i zapadna Europa. To je e, ključna zajednička referenca usprkos godina hladnog rata. Stoga dan sjećanja kolovoz 23. kolovoz je toliko važan za nas. Rezolucija koju ćemo sutra usvojiti je, ističe to sjećanje ali i e, važnost toga da se ne vraćamo e, prošlim e, demonima. Ksenofobija, netolerancija u našim državama članicama, antisemitizam, traženje krivaca u manjinama, to, protiv toga se moramo boriti. To je naša vrijednost. Moramo podržavati Eh, otvorenost i eh, demokraciju. To dugujemo žrtvama prošlosti. Hvala lijepa. Idemo dalje. Kolega Rope, eh, zeleni FA. Gospodine povjereniče, gospođo ministrice, dragi kolege i kolegice. Nikada više, nikada više E, to moramo, te riječi moramo izgovarati kada se e, e, sjećamo 23. kolovoza kada su Molotov i Ribbentrop potpisali onaj sramni pakt. To je otvorilo put deportacijama i genocidu, ratu Eh, ovaj dan sjećanja eh, nas eh, podsjeća na okupaciju za vrijeme drugog svjetskog rada. Moramo se međutim truditi, vršiti napore kako slobodna volja naroda nikada ne bi bila zatrta E, moramo e, čuvati demokraciju i slobodu i za budućnost. E, zahvaljujući suradnji svih državama, država članica se to može ostvariti. Pakt Ribetrom molotov se nikada ne, neće ponoviti. Ako se svi angažiramo na suradnji, Radi se ovdje o dobrobiti cijele Europske unije, a ne o dobrobiti sam pojedinaca. E, moramo se boriti protiv separatizma i nacionalizma. E, moramo e, poštivati vladavinu prava i Hvala predsjednice Pred 80 e, godina e, Rusija i e, fašistička Njemačka su potpisali sporazum koji je otvorio vrata drugog svjetskom ratu. Dva totalitarna režima komunizam i nacizam su otvorili ta vrata E, ovo sjećanje moramo prenijeti e, budućim generacijama kako se to nikada ne bi ponovilo. Međutim, ne smijemo to instrumentalizirati da bismo e, kritizirali i napadali Rusiju. Rusija je zemlja vrijedna poštovanja koju moramo smatrati partnerom, a ne neprijateljem. Ne smijemo E, e, stvarati jedan opasni amalgam između nacizma, komunizma i današnje e, Rusije. To bi htjeli snažni lobiji, ali tome ne smijemo popustiti. Dalje ćemo se boriti protiv imigracijske propagande E, e, to, e, ta propaganda se sada širi već u našim osnovnim školama u Francuskoj. Hvala. A, sada imamo gospođu Fotiga. Hvala, gospođo predsjednice. Sama ideja ove rasprave danas i rezolucije je stvorena na 80. godišnjicu tog strašnog pakta Molotov-Ribbentrop koji su sklopili nacistička Njemačka i Sovjetska Rusija. Pakt je sklopljen i u Vilniusu je to obilježeno jednom e, komemoracijom. Bivši litvanski predsjednik Adamkus je e, to e, potaknuo i mi smo tu dogovorili za nacrt zajedničke rezolucije i zapravo to je određena nada za sve nas. Nadamo se da će Europa uspjeti ipak tu stvoriti tu zajedničko, zajedničko sjećanje i izvući zaključke iz toga, sjetiti se svih žrtava tih totalitarnih sustava i drugih e, diktatura. Nadam se da ćemo zaista odati posebnu počast onim junacima, herojima koji e, su se e, borili protiv tih užasnih režima u srednjoj i istočnoj Europi, onim ljudima koji su se borili protiv dva režima u isto vrijeme. I u svjetlu tih činjenica mi bismo željeli pozvati da se 25. svibnja e, napravi jedan novi praznik koji će, kojima će se to komemorirati. A sada gospodin Georgiju za e, Gue Engel. Zahvaljujem. Nakon onoga što sam e, čuo, pitam se ne izvrćemo li možda mi ovdje neke stvarnosti E, znači, također i sam povjerenik koji je porijeklom Grk, mislim da je jednom rekao da su grčki komunisti, zahvaljujući upravo njihovoj borbi, da je postignuta sloboda države, a pak neke druge političke opcije su surađivale s neprijateljima. Moramo reći neke istine. Zapravo je sovjetska vla, vojska bila ta koja je oslobodila europske narode na način da danas mogu biti ovdje. 20 milijuna komunista su žrtvo žrtvovali svoje živote kako bismo mi danas bili slobodni. E, treća istina je to da mnogi danas koji pokušavaju na neki način okriviti komuniste ili da čak komunističke partije e, navode među nezakonitim e, strankama, čine to zbog egoističnih silova, pokušavajući eliminirati bilo kakvu vrstu otpora establishmentu, znači poredku, poredku koji dopušta da se djeca utapaju u sredozemlju koja stvara vojske nezaposlenih koji će e, pasti na koljena pred financijskim tržištima koji će uništiti velike industrije koji će davati e, financijska sredstva e, na naoružanja to su prave istine a kada se usporedimo sa fašizmom možemo reći da smo mi ovdje podigli e, svoje zastave kako bismo se borili protiv takvih režima kako bi naši narodi mogli gledati u budućnost kolega čovski za nezavisne zastupnike. Ima jednu minutu. Govorit ću slovački jer sam slovak. E, e, povijesna svijest je važna za budućnost Europe, ali to moramo gledati objektivno, ne stranački Mnogi su spomenuli pakt e, Molotov-Ribbentrop i 39. E, godine. Međutim, zaboravljamo da je od 29. do 30. rujna 39. E, te došlo do Minhenskog sporazuma gdje su Francuska i Engleska sklopile sporazum sa Njemačkom i e, prodali moju zemlju Slovačku. I to je bio a uzrok e, e, rata je bila, bila okupacija Češke i Poljske. Evo, to je bio rezultat ovog sporazuma ali nećemo nikoga kriviti jer je to put u pakao. Mi kao ponosni Slovaci e, e, nećemo podleći dezinformacijama. E, vrlo sam ponosan na to da Slovaci ne podlježu dezinformacijama. Mi smo inteligentan narod ne, nećemo vjerovati e, lažima dolazile one iz Amerike ili iz Kine. Ali ne smijemo izazivati neprijateljstva e, ni između Rusije i ostatka svijeta. E, je, I neki moji kolege iz Slovačke su toliko neprijateljski e, raspoloženi prema Rusiji. E, e, ali zaboravljaju razorene gradove protiv Drezdena. Moramo nadići neprijateljstva tako da postanemo prijatelji. Hvala. A kolega Galer sada ima minutu i 30 predsjednice, dragi kolege i kolegice. E, naši preci e, su e, doživjeli 39. godinu. To je bila najniža točka u europskoj povijesti. Dva diktatora suprotnih ideologija su si podijelile zemljopisnu kartu Europe E, znamo što je slijedilo, e, slijedila je e, okupacija Poljske. Ono što je uslijedilo je pozvano. Nikada više moramo živjeti u slobodi i demokraciji. To je bilo dano na početku tek zapadnoj Europi Lijepo je da su nas evropski narodi, nas Njemačku ponovno primili u svoju obitelj. E, ova Njemačka je sada u srcu e, Evropske unije. Nitko je se ne treba bojati. E, ljudi u Rusiji su žrtve svoje vlastite diktature. Oni bi zaslužili da E, ni Europa danas više nema straha od njih. Međutim, nažalost, današnja ruska politika nam to ne dozvoljava. Stoga mi kao demokracije u Europi se moramo e, sjetiti toga kako je moglo doći do toga, a i pri tome moramo biti ujedinjeni. Hvala lijepe, kolega Galer. Kolega Mikser ima jednu minutu, izvolite. Hvala. Ranije ovog mjeseca smo obilježili 80. godišnjicu početka drugog svjetskog rata i zaista e, moramo imati na umu i uvijek pamtiti žrtve tog rata i moramo se sjetiti da je samo tjedan dana prije toga nacistička Njemačka potpisala sporazum sa Sovjetskom Rusijom koji je omogućio napad na Poljsku i u momentu kad su konačno, kada je zašutilo oružje, dio s kontinenta nije bio oslobođen, nego je nastavio patiti po totalitarnim režimima još 50 godina. Ako e, zaboravimo najmračnija poglavlja naše povijesti ili omogućimo da naša sjećanja postanu selektivna, onda e, omogućavamo da se ponovno vrate i liberalizam i totalitarizam i trebamo e, zaista paziti na vanjske, ali i unutarnje prijetnje našim demokratskim procesima. A te unutarnje prijetnje su ta i liberalna ideologija, moramo zaista paziti na to jer ćemo samo na taj način moći zaštititi europske ideale i samu ideju. Hvala. Hvala lijepa. Kolega Görens ima jednu minutu. Hvala predsjednice. E, sjećanje je važno za budućnost Europe. E, autori rezolucije o kojoj sada razgovaramo su to podcrtali. Radi se u stvari da e, izvučemo lekciju iz drame našeg kontinenta u 20. stoljeću. A najbolji način da to učinimo jeste da se eh, da baratimo samo povijesnim činjenicama, objektivnim činjenicama koje su upisane u povijesti. Povijest je važna eh, eh, i, i sjećanje je važno. To me dovodi do toga da ponovno da E, e, kažem, e, kažem ono što sam često rekao u ovom parlamentu. Kada ćemo ove važne dokumente prevesti na sve važne evropske jezike, to treba učiti u našim školama kako bi mladi ljudi se sjećali ovih strašnih događaja. Hvala lijepa. Sljedeći je kolega Lagodinski i on ima jednu minutu. Hvala. Kako možemo graditi zajedničku budućnost ako se ne sjećamo zajedničke prošlosti? Nitko nije imun na amneziju. U mojoj zemlji Njemačkoj svaki drugi Njemac e, ne želi razmišljati o, o prošlosti totalitarne DDR. Moramo i dalje nastaviti se e, sjećati Sintije, Roma, e, homoseksualaca i židova koji su stradali, no ja dolazim iz Berlina i moramo razmišljati i o Baltima, o Poljacima, našim istočnoevropskim prijateljima. Mi dugujemo to njima. Oni su bili na drugoj strani u ratu. To je nešto što moramo oživotvoriti, razgovarati sa mladima reći im to u školama, e, staviti to na internet, probuditi tu povijest, oživjeti tu povijest. Moramo učiniti još i više. Moramo čuti što je to što muči naše istočnoevropske prijatelje. Da, njih brine sigurnost, energetika, oni su ukorijenjeni u svoju tragičnu povijest i moramo ih e, početi slušati kako bismo izgradili stvarno zajedničku europsku vanjsku politiku. To će biti odgovor na tragičnu povijest e, i odgovor za budućnost. Hvala lijepa. E, kolega Kra ima jednu minutu. Dame i gospodo, problem ovo kulture sjećanja i ovih dokumenata jest da se uvijek osvrću na negativne strane povijesti Europe, ali to je jednostrano jer se ne e, bazira na e, rimskom grčkom pravu, na prosvjetiteljstvu. Ne smijemo davati samo negativnu sliku našeg identiteta ali i onda kada se posvećujemo lošim stvarima, zločinima, onda se postavlja pitanje e, zašto se ne posvećujemo duhovnim temeljima. Apsurdno je da oni e, koji su pomagli e, graditi komunizam da da oni diktiraju kulturu sjećanja ono što čini identitet kontinenta je pozitivno i to su pouke iz prošlosti. Moramo se osloboditi ideologija ili ćemo imati samo e, projekt lekcija. Ali e, to će proći e, mimo srdaca i mozgova naših sugrađana. Hvala lijepa.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

Ja dolazim s juga, iz druge zemlje na svijetu koja ima najviše zajedničkih e, znači jami u kojoj su pokapali žrtve zbog fašističkog režima. E, riječ je o žrtvama frankističkog e, režima, riječ je o osobama koje su poginule u našoj nedavnoj povijesti. I sada ovaj Europski parlament kroz ovu rezoluciju pokušava instrumentalizirati povijest, a u nijednom trenutku ne spominje što se dogodilo u Španjolskoj, ne govorimo o prošlosti, govorimo i o sadašnjosti. Dakle, bilo bi dobro da kada govorimo o sjećanju, da govorimo i o e, ulozi koji su odigrali republikanci u Španjolskoj kako bi se obranili Europu od fašizma ili pak da spominjemo znači međunarodne brigade. E, također nam treba direktiva e, za memoriju koja za sjećanje, koja će pomoći žrtvama fašizma, također i koje će pomoći obiteljima žrtvama žrtava frankističkog režima. E, e, također moramo spriječiti da Europska unija danas bude prepravljena, preplavljena novim fašistima kako bismo e, zadovoljili pravdu svih onih koji su umrli u ime tog režima. Hvala. Gospodin Nikolao Alavanos ima minutu i 30. Zahvaljujem. Da, Današnja rasprava ne tiče se niti sjećanja, niti budućnosti. Ovdje se zapravo radi o e, jednom e, znači vulgarnom reživu, antikomunističkom delirijumu i govorimo o e, svim ovakvim izjavama koje su provokativne i koje izvrću povijest. Njih se treba pod svaku cijenu izbjegavati zato što će e, narodi to jako, jako ružno gledati, pogotovo kada se sjećanje, europsko sjećanje koristi kao instrument e, legalizacije e, prava na povijest i pozitivnu stranu povijesti, a ovdje kada govorimo o komunističkim režimima, činjenica je da u ovoj rezoluciji da se naglašavaju E, neke e, revolucionarne sile Višegrada i Baltika koje danas veličaju neonacizam i koje e, siju racistički otrov. A uz doprinost Sovjetske unije govori se u tom uništavanju nacizma to je nešto što je bilo uprljeno krvlju tisućama milijunima osoba koji su poginuli u Europi i danas osobe koje su se borile e, protiv fašista, danas ih se zapravo optužuje da su bili suočešnici. E, kada govorimo o komunizmu, govori se da je on taj koji gazi narode, a socijalizam je taj koji se bori za narod. Ne možemo imati takve rezolucije i ne možemo se zalagati za antikomunizam. Gospodin Šikorski ima riječ. Ova rasprava pokazuje zašto zaista nam je potrebna ova rezolucija jer kolege sa ekstremne ljevice kažu da je crvena armija pobjedila Hitlera, ali ne žele se sjetiti da je Sovjetski savez dvije godine bio saveznik nacističke Njemačke i da su komunistički režimi odgovorni za smrt oko 100 milijuna svojih građana kolege sa ekstremne desnice, kolega iz Francuske je rekao da Rusija e, današnjice se e, odrekla nasljeđa Sovjetskog saveza. Nažalost, to nije istina. Nedavno smo vidjeli da ruske vlasti i ruska veleposlanstva e, poriču uopće da je izvršen napad na Poljsku i da ovaj pakt potpisan. Moram se složiti sa gospođom Manom Fotigom, prethodno govornicom koja je reka da je e, poljski časnik Pilsudski koji je e, dobrovoljno otišao u Auschwitz da bi on bio dobar kandidat e, zaštitnik tog dana sjećanja zato što umjesto da primi nagradu za svoje čine on je ubijen od strane komunističkih vlasti nakon namještenog suđenja i želim podržati ovu e, rezoluciju. Hvala lijepa. Gospođa Kamerivert ima jednu minutu. Hvala lijepa predsjednice da bismo mladoj generaciji objasnili kako je nastala sadašnjost i kako bi um, osigurali dobru budućnost moramo ih podsjetiti na uh, uh, prošlost, na razaranje, na podjelu Europe željeznom zavjesom. Moramo ih dati saznanje o zajedništvu europskih eh, naroda Bez toga ne možemo uh, shvatiti smisao uh, Europske unije. Moramo promicati memorijale, uh, spomenike, moramo imati kulturu povijesti, to moramo obučavati u našim školama. To ne može ići bez napora u obrazovnoj politici rezovi u proračunu govore drugačiji jezik. Neprihvatljivo je da nova predsjednica komisija nije nijednom riječu spomenula kulturu i obrazovanje. To se mora promijeniti. Očekujem da će nova komisija posvetiti više pažnje ovim područjima Kultura i obrazovanje ne smiju ostati u sjeni jer bez njih sjećanje nije moguće. Hvala lijepa. E, gospođa Paja Tundva bi bila sljedeća govornica. Idemo dalje sa kolegom Francom. Imate jednu minutu. Hvala gospođo predsjedavajuća. kolegice i kolege, prvog rujna 1939. godine započelo je najljudski, najstrašnije događanje u Europi koje je započeo sa holokaustom milijuni ljudi, e, Sinti, Židovi, Rome, e, dakle, hovani svjedoki bestijalno su ubijeni od strane nacista. Datum u toj povijesti u kojoj nacionalno-socijalističke zvijeri su zvjerski ubijali ove pripadnike njihovim, e, na, njihovim obiteljima i žrtvama tih obitelji su ostali u dubokom